zatvor za vrijeme Frankovog režima. E, zaključno želim dati riječ dragoj kolegici zastupnici Kostelo na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala povjereniče i hvala kolegama na sudjelovanju u raspravu, raspravi. Ovo je vrlo važan program i e, pokazuje našu solidarnost sa ljudima koji su pogođeni siromaštvom u EU. Osobito pozdravljam činjenicu da postoji snažna podrška e, iznosu 3,5 milijarde i ja se nadam da će ovo biti snažna poruka vijeća vijeću. Što se tiče rasprave o tome treba li ovo biti obvezatno ili dobrovoljno, e, želim reći sljedeće. Riječi obvezatno ili dobrovoljno možda e, malo, su malo nejasne. Mislim da moramo osigurati da novac koji je predviđen za najpotrebitije zapravo i ode najpotrebitijima. Prošli, prošloga mjeseca e, smo na odboru glasali za izvješće e, koje predviđa način kako to zapravo možemo osigurati i samo želim naglasiti neke e, stvari. Najprije postoji jedan vrlo kompleksan sustav koji bi mogao zapravo odložiti ovaj program, govorimo o siječnju 2014. a to je vrlo kritično, vrlo važno za ljude koji žive u u siromaštvu i vrlo je važno da se ne dođe do tog odgađanja. A drugo, vrlo važno, e, nema redistribucije novca e, naši amandmani to ne predviđaju one zemlje članice koje bi e, koje bi to željele morale bi to učiniti na račun svog sudjelovanja u drugim programima. E, o, Um, e, na odboru smo prihvatili e, e, prijedlog koji bi omogućio da bez obzira na eventualne promjene u politici odnosno u zemljama članicama ako bi došlo do promjena stranaka na vlasti po ovom našem prijedlogu svejedno bi se osiguralo sudjelovanje zemalja članica u ovom fondu i zato se nadam da ćemo svi podržati ovaj prijedlog kojim kako bismo osigurali broj siromašnih u Europi do 2020. za 20 milijuna. Hvala lijepa. A time završavamo ovu raspravu koja je bila osobito intenzivna. Imali smo veliki broj govornika. Mislim da je ovo vrsta rasprave, rasprave koja da je E, kredibilitet e, ovom domu. A sada ćemo početi sa glasanjem. Glasat ćemo i o ovom izvješću i o drugim izvješćima. Počet ćemo za dvije, tri minute. Dakle, do tada prekidam tako da omogućimo kolegama da uđu u dvoranu i zauzmu svoja mjesta. Zahvaljujem svim kolegama koji su govorili i koji su se pridržavali vremenskih ograničenja tako da smo raspravu uspjeli okončati na vrijeme. Hvala lijepa.